u skladu sa poslovnikom. 6. svibnja odbor za pravne poslove ispitao je, ispitao je verificirao je vjerodajnice gospodina Hanu Takule te je predložio da se